Dear colleagues, we can uh, Drage kolege, možemo započeti sa sastankom. Prije nego što krenemo moram vas podsjetiti da imamo danas što se tiče jezika, dakle i finski pasivni. Dakle, možete govoriti finski, ali ne, možete slušati finski, ali ne govoriti finski. Dat ću e, odmah riječ gospodinu potpredsjedniku odbora za razvoj da da uvodnu riječ. Hvala vam gospodine Lavija. Dobar dan svima, članovima odbora za poljoprivredu za okolište odbora za razvoj i toplo pozdravljam gospođu Angostini iz e, organizacije FAO te sve one koji prate ovaj važan, e, ovaj sastanak na ovu važnu temu koja ne dobiva pozornost koju zaslužuje. Moram ispričati Lindu McAven, predsjednicu odbora za razvoj. Ona se ispričava što nije mogla sudjelovati e, na, ovoj, e, na ovom zajedničkom sastanku danas, poslijepodne. E, klima se mijenja, što znači da i hrana i poljoprivreda se moraju mijenjati. To je današnja tema. Čuti ćemo danas od predstavnika Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu e, što se događa sa hranom i sa poljoprivredom e, s obzirom na klimatske promjene i što možemo učiniti. Znate da otprilike 800 milijuna e, ljudi nema dovoljno hrane. Međunarodna zajednica se obvezala da će do 2030. iskorijeniti glad. No mnogo toga je potrebno učiniti kako bismo napokon ostvarili taj cilj iskorjenjivanja gladi i kako bi to postalo, postalo trajno, trajan rezultat. Moramo povećati prinose ako želimo prehraniti sve veći broj stanovništva na zemlji. Zajedno sa e, stručnjacima vidimo ogroman potencijal u da to učinimo na održiv način, ne kroz industrializiranu poljoprivredu na globalnoj razini, što se dogodilo u brojnim regijama svijeta u proteklih nekoliko desetljeća, već u povećanju produktivnosti malih poljoprivrednika koje već proizvode 70% svjetske hrane. Ali uglavnom ne uspijevaju živjeti od te proizvodnje. Postoji golem potencijal Mm, da se proizvede više ako riješimo probleme malih poljoprivrednika, ako im poboljšamo usluge, osiguramo pristup zemlji i vodi i ako osiguramo njihovu e, fizičku sigurnost što je e, važno u velikom broju zemalja. Isto tako i moramo pomoći da prilagode svoje proizvodne metode izazovima klimatskih promjena. Mali poljoprivrednici u e, zemljama u razvoju su e, itekako važni. Moramo poboljšati njihovu povezanost. E, zahvaljujući mobilnim telefonima mogu dobiti ključne informacije o uzgoju, o vremenskim uvjetima, o kretanju cijena proizvoda. a u zemlji koja je, ima najveće probleme sa gladi na svijetu, tamo nemaju čak niti e, vremenske prognoze, niti podatke o, vremenskim uvjetima. Stoga moramo izgraditi, raditi na izgradnji infrastruktura te na prilagodbi klimatskim promjenama i to posebice kod onih najsiromašnijih. Klimatske promjene su itekako veliki izazov za sigurnost hrane. Više od 70% siroma, siromašnih ljudi na svijetu se oslanjaju na e, poljoprivredu. I stoga su i tekako izloženi promjenjivim vremenskim uvjetima te prirodnim katastrofama poput dezertifikacije i poplava. I naravno teže im je odupreti se takvim katastrofama i oporaviti se od njih. Kako bismo povećali otpornost na klimatske e, promjene takvih populacija, potrebne su nam održive poljoprivredne prakse i novi razvojni obrasci. Dopustite mi da vam ukratko izložim e, na čemu smo mi radili u proteklih nekoliko, e, u posljednje vrijeme. Na plenarnoj sjednici prošli tjedan je parlament usvojio rezoluciju o globalnim ciljevima i obvezima, obvezama preuzetim od strane Europske unije o e, suzbijanju gladi i na tome je radio naš, upravo naš odbor. Parlament je istaknuo važnost promocije zajedničkih aktivnosti u borbi protiv neuhranjenosti i podhranjenosti i to posebice kod djece u njihovih prvih tisuću dana života. Zatražili smo od komisije da doda još jednu milijardu eura, dodatnih jednu milijardu eura za specifične mjere kako bismo ispunili ciljeve za prehrane koji su definirani u okviru e, ciljeva održivog razvoja. E, cilj broj dva održivih, e, ciljeva za održivi razvoj se odnosi na povećanje produktivnosti malih poljoprivrednika te postizanjem otpornijih poljoprivrednih sustava koji mogu prehraniti globalno stanovništvo od 8,5 milijuna milijardi ljudi do 2030. A pritom štiteći, e, zaštitu, e, štiteći okoliš. Naša rezolucija ističe potrebu da je, e, da je potrebno zaštititi male farmere i pomoći im da počnu koristiti otpornije poljoprivredne prakse koji će ispunjavati kriterije klimatski pametnih i poljoprivredno pametnih praksi koje će smanjiti, koje će povećati zaštitu okoliša i osigurati im bolje preživljavanje, to je sredstva dostojna za život. Još bih htio naglasiti važnost e, aktivnog sudjelovanja osoba, zadruga, tvrtki koji rade u sektoru poljoprivrede. Njihova, njihova nam je pomoć i njihove su nam ideje potrebne kako bismo pronašli inovativna rješenja, inovativne poljoprivredne prakse i sustave koji eh, mogu pomoći u današnjim vremenima klimatskih promjena. Eh, dakle, moramo se boriti protiv klimatskih promjena i eh, početi sa razvojem otpornosti poljoprivrede Počeli smo se time baviti još 1996. E, a prošle godine smo usvojili ciljeve za održivi razvoj vlade mnogih zemalja zajedno sa Europskom unijom su pokrenule, su preuzele velike e, obveze kako bi se borile protiv klimatskih promjena. Imamo vrlo e, veliku odgovornost i moramo ispoštovati naša, naša obećanja. Hvala vam. Uh, Hvala vam, a sada ćemo čuti video poruku gospodina Josea Graciano da Silve, on je generalni direktor Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu un ENA. Ladies and gentlemen, dear friends. Dame i gospodo, uvaženi prijatelji, ove godine je Svjetski dan hrane posvećen analizi kako bi se hrana i poljoprivreda trebala razvijati ako se žele suočiti s učincima klimatskih promjena. E, nestalni obrazci e, vremenskih uvjeta, sve više nametnika i sve više bolesti negativno utječu na poljoprivrednu e, proizvodnju i na taj način dovode u opasnost sigurnost opskrbe hranom. Kao i inače, najsiromašniji i najgladniji su oni koji najviše pate. 80% njih živi u ruralnim područjima. Zarađuju za život i prehranjuju svoje obitelji. Iz istog onog sektora koji snosi najveći teret tih učinaka. Klimatske promjene već sada narušavaju sve naše napore kako bismo iskorijenili glad i ostale oblike neuhranjenosti do 2030. godine. Gotovo 800 milijuna ljudi danas nema dovoljno hrane. Gotovo 160 milijuna djece koje je mlađe od 5 godina zaostaje u rastu. Međunarodno je sve više priznato da poljoprivredni sektori mogu odigrati vrlo važnu ulogu u rješavanju učinaka klimatskih promjena. Mjere kojima se promiče otpornost u poljoprivredi idu dalje od e, uobičajene razlike između prilagodbe i ublažavanja. Mi promičemo prilagodbu, ali na taj način i ublažavamo učinke klimatskih promjena. Svjetski dan hrane 2016. godine je prilika da vidimo na koji način možemo najbolje odgovoriti na te izazove. Na konferenciji COP21 koja je održana proteklog prosinca u Parizu, većina zemalja je uključila poljoprivredu u svoje nacionalno utvrđene doprinose. U studenom ove godine te će se zemlje okupiti na konferenciju o klimatskim promjenama COP22 u Maroku kako bi održale svoje obećanje. Ako budemo radili zajedno, možemo iskoristiti taj potencijal poljoprivrednih sektora. Klima, klima se mijenja, hrana i poljoprivreda se moraju mijenjati također. Uh, Hvala gospodinu Da Silvi na njegovom govoru. A sada riječ dajem gospođi Agostini uh, iz Odjela za klimatske promjene i zaštitu okoliša u organizaciji FAO. Izvolite. Uvaženi predsjednici odbora, uvaženi kolege zastupnici, prije svega želim zahvaliti Europskom parlamentu kao i trima odborima što su mi pružili ovu priliku. Ovo je već drugi puta da zajedno obilježavamo svjetski dan hrane ovdje u Europskom parlamentu. Htjela sam iskoristiti ovu priliku da vam kažem nekoliko riječi vezano uz vezu između klimatskih promjena i sigurnosti hrane te poljoprivrede. I sada je uistinu trenutak da djelujemo kako bismo ispunili ciljeve koje smo sami sebi zacrtali na sveobuhvatniji način. Koji je najveći izazov pred nama? Kao prvo, e, sigurnost hrane u okruženju koje se mijenja. Činjenica je da svjetsko stanovništvo raste, a poljoprivredna proizvodnja mora zabilježiti značajan rast kako bi prehranio sve veći broj sve bogatijeg stanovništva. Klimatske promjene imaju za cilj da se postigne sigurnost opskrbe hrane za što veći broj stanovnika. Već znamo da postoje problemi u velikom broju zemalja u razvoju. Na 22% ukupne štete i gubitaka pretrpljenih kao posljedica prirodnih katastrofa bilježi se u poljoprivrednom sektoru, što je vrlo značajan udio. Također znamo da će do 2050. godine pad prinosa usjeva pasti 10 do 25% ili više. Isto tako bi moglo doći do pada od 40 do 60% kada je riječ o ulovu ribe u tropskim predjelima. Mi moramo imati e, više hrane za više stanovništva, a znamo da je e, degradacija kvalitete tla e, da se bilježi u jednoj trećini ukupnog tla. Također postoje i povećanje prekograničkih i sezonskih biljnih nametnika i bolesti. To je pojava koja je isto tako u porastu. Međutim, nije samo poljoprivreda žrtva klimatskih promjena, ona također doprinosi i emisijama stakleničkih plinova, oko 21% otpada na poljoprivredu, šumarstvo i ostale namjene zemlje. Najveći izvori su krčenje šuma, uzgoj životinja te gospodarenje tlom i nutrijentima. Tijekom vremena očekujemo da će udio emisija iz poljoprivrede doživjeti porast upravo zbog veće potražnje za hranom a i zbog činjenice što ostali sektori poduzimaju napore kako bi smanjili razinu emisija. Da kako emisije se ne događaju samo u primarnom sektoru proizvodnje, moramo uzeti u obzir čitav sustav prehrane kao i gubitke i bacanje hrana. Dakle, to su i gubici u smislu emisije jer se time proizvode emisije, a za uzvrat se ne dobiva doprinos u smislu veće sigurnosti prehrane. Energetika također utječe na eh, klimatsku bilancu u poljoprivrednom sektoru. Važno je istaknuti da važnost poljoprivrede te eh, klimatski pametnog djelovanja u području poljoprivrede da se to prepoznaje ne samo na svjetskoj razini nego i na nacionalnoj razini. Što se tiče nacionalno definiranih doprinosa u sklopu sporazuma iz Pariza, poljoprivreda ima vrlo značajan udio. Ovi nacionalni definirani ciljevi će definirati način na koji će zemlje provoditi e, svoje aktivnosti u području ublažavanja klimatskih promjena. Što se tiče ublažavanja klimatskih promjena, gotovo 90% svih zemalja navodi poljoprivredu ili pak e, uporabu i prenamjenu zemlje i šumarstvo e, kao aktivnosti koje su važne u kontekstu ublažavanja klimatskih promjena. To je vrlo značajan udio i to se odnosi na ukupni cilj smanjenja stakleničkih e, plinova dakle što obuhvaća sve sektore pa i poljoprivredu. Što se tiče prilagodbe klimatskim promjenama, tu je poljoprivreda još važnija, da kako svi nacionalno definirani ciljevi ne, ne bave se pitanjem prilagodbe, budući da to nije bilo navedeno zahtjevima, međutim one zemlje koje imaju neke aktivnosti za prilagodbu klimatskim promjenama, u velikoj mjeri se oslanjaju upravo na poljoprivredni sektor za provođenje tih aktivnosti. Ne samo da je poljoprivreda e, prioritetna kada je riječ o mjerama prilagodbe i mjerama ublažavanja klimatskih promjena, nego je jasno da postoji i sinergija unutar poljoprivrednog sektora i po tome se poljoprivreda razlikuje od ostalih gospodarskih grana. Mnoge zemlje spominju poljoprivredu kada je riječ o mjerama ublažavanja i e, mjerama prilagodbe klimatskim promjenama, ali njih 50 posebno se bave e, time da se e, sinergijske aktivnosti navedu kao prioriteti i neke na, zemlje navode klimatski pametne poljoprivredne mjere, kao što sam već navala u uvodu. Dakle, kakve su to mjere? Klimatski Pametna poljoprivreda e, je jedan termin Organizacije za hranu i poljoprivredu koji datira još iz 2010. godine. Brojni naši partneri su to preuzeli E, i na taj način dali svoj doprinos ovoj raspravi. Dakle, klimatski pametna poljoprivreda zapravo je pristup koji bi trebao e, rukovoditi preobrazbu poljoprivrede za postizanje e, prehrambene sigurnosti i to imajući u vidu klimatske promjene. Dakle, radi se o tome da se mora upravljati različitim ciljevima istovremeno. Povećanje produktivnosti i prihoda, povećanje otpornosti, i izgradnje prilagodbe i otpornosti, te istovremeno istovremeno uklanjanje emisija stakleničkih plinova tamo gdje je to moguće. Cilj je omogućiti sinergijski učinak različitih aktivnosti, ali isto tako i biti realan kada je riječ o mogućim e, kompenzacijama. Mi imamo globalni izazov. Međutim, što se tiče konkretnih aktivnosti, one se moraju provoditi lokalno. Dakle, e, CSA, odnosno poljoprivreda u zajednici, nije nekakva poljoprivredna praksa ili sustav proizvodnje. To je naprosto pristup kojim se na najbolji mogući način u određenom kontekstu pokušavaju postići ova tri cilja. Dakle, to ovisi o e, klimatskom kontekstu, ali isto tako uzimaju se u obzir i socioekonomski čimbenici. To se primjenjuje na svim razinama. Dakle, ne moraju se sva tri cilja postići na istom poljoprivrednom gospodarstvu, no države moraju nastojati promicati sinergijski učinak između ova tri cilja putem svojih strategija, a te sinergije se mogu pokušati postići i na nacionalnoj i regionalnoj razini kao i u vrijednosnom lancu. To je jedan međuresorski pristup, ne radi se samo o različitim podsektorima u poljoprivredi, nego se bavi i pitanjima e, socijalne zaštite, osiguranja, vrijednostnih lanaca, kako e, povećati ublažavanje i e, klimatskih promjena i kako postići veći stupanj te pametne klimatske poljoprivrede. Ovdje se bavimo održivim poljoprivrednim praksama E, ali imajući u vidu e, dugoročni, e, dugoročne posljedice klimatskih promjena. Ovdje postoje različiti pristupi u pojedinim podsektorima, ali još jedan put ponavljam, ne radi se samo o tome da se radi na ratarskim usjevima, na stočarstvu ili na ribarstvu, radi se isto tako i na gospodarenju, na poljoprivrednim gospodarstvima, radi se na diversifikaciji i na integriranim sustavima. Navest ću vam jedan primjer. Ako vidimo, e, vidimo ovdje e, jedan predio u središnjoj Americi, dakle to su uglavnom brdovita područja gdje je tlo vrlo osjetljivo. Ovdje je izgrađen jedan sustav koji obuhvaća e, poljoprivredu i šumarstvo u dakle čitav sustav. Dakle, tu se ne pali e, organska tvar, nego se zapravo e, stavljaju drveća na čitavom prostoru gospodarstva. Zatim tu se isto tako koriste kvalitetno sjeme i e, dobre prakse upravljanja. E, koje su prednosti takvog pristupa? Ovdje vidimo da je to dovelo do povećanja produktivnosti, do diversifikacije proizvodnje, e, dakle i drveća i osnovnih namirnica, zatim došlo je do smanjenja erozije i većeg zadržavanja vode, što je važno na području koje je siromašno vodom. Zatim povećanje otpornosti i smanjenja rizika No isto tako upravljanje krajobrazom kroz upravljanje, odnosno gospodarenje vodom te e, doprinos sekvestraciji ugljika. Međutim, ako želimo da postići klimatski pametnu poljoprivredu, potrebne su brojne intervencije. Kao prvo moramo imati određene dokazne materijale da vidimo što uistinu funkcionira. Isto tako, zakonodavni okvir mora e, biti usmjeren prema, prema najboljim praksama. Nacionalne i lokalne institucije moraju podržati prelazak poljoprivrednika na drugačiji sustav proizvodnje. Nadalje, financiranje je ključno kako bi se prevladale određene prepreke i e, kako bi se premostilo razdoblje prije nego što se dođe do e, nove ravnoteže zahvaljujući sustavu održivih praksi, a prakse se moraju provoditi na terenu, da kako. Dakle, e, kako FAO pomaže u tome? Dakle, FAO daje potporu zemljama što znači da daje na raspolaganje podatke, metodologiju i instrumente koji mogu poslužiti kao podloga za donošenje odluka, zatim e, stavlja na raspolaganje svoje analize, e, kao što sam već spomenula, no također e, je važno spomenuti različite smjernice i kodekse dobre prakse koji su ispregovarani u e, kontekstu foruma kojim FAO predsjedava. Zatim izgradnja sposobnosti za preuzimanje novih instrumenata, ali isto tako za provedbu novih praksi na terenu. Zatim dijalog o politikama, to je važno na međuresorskoj razini, potrebna je veća dosljednost između e, politika koje se bave poljoprivredom i zaštitom okoliša. U tom smislu je dijalog iznimno važan i na kraju zagovaranje i komunikacija, tu je da kako važan važno spomenuti COP22 koji će se održati u studenom. Poljoprivreda će ovdje imati vrlo važnu ulogu, a FAO snažno surađuje sa brojnim partnerima i sa e, vladom Maroka e, kako bi se e, poljoprivreda, kako bi poljoprivreda dobila što važnije mjesto na raspravama tijekom te konferencije. Niti jedna agencija ne može samostalno odraditi taj dio posla, dakle mi smatramo da uistinu ima koristi od zajedničkog djelovanja. Poljoprivreda mora imati ključno mjesto u raspravi na svjetskoj razini, moramo podržati zemlje u provedbi nacionalno definiranih doprinosa, te se mora povećati sredstva koja se izdvajaju za poljoprivredu u smislu e, ublažavanja klimatskih promjena. Naime, e, mnogo manje sredstava je izdvojeno za poljoprivredu u tom kontekstu u odnosu na druge sektore, te smatramo da bi to uistinu trebalo promijeniti i povećati sredstva kako bi zemlje mogle ispuniti obveze koje su preuzele i kako bi se mogli, kako bismo se svi mogli nositi sa izazovima koje smo definirali. Također želim reći da ćemo u ponedjeljak izići s jednim važnim izvješćem o stanju poljoprivrede 2016. godine. Dakle, tu je riječ o klimatskim promjenama, poljoprivredi i sigurnosti hrane. Kao što sam već ranije istaknula, činjenica da sada imamo obveze koje su zemlje preuzele, govori nam o tome da je sada došao trenutak da se prijeđe na dijela, jer ukoliko budemo odgađali danje djelovanje, to će izazvati e, veći trošak i mislim da je sada uistinu prilika da se krene dalje. Hvala. Hvala. A sada riječ ima gospodin Hauken iz Europske komisije. Good afternoon, honorable members Hvala vam. E, dobar dan svima, zastupnicima iz tri e, odbora. Drago mi je da ovo što vi radite u potpunosti je u skladu sa našim razmišljanjima. Ja želim zapravo sažiti e, naše politike i to učiniti u tri riječi. Znanje, novac i politike. Što se tiče znanja, tu e, se strašno zalažemo za e, istraživanja. To znači prilagodba, to znači ublažavanje, to znači uspostava ravnoteže između to dvoje. No moramo dodati još jednu komponentu istraživanjima, to je učinak. Dakle, istraživanje koje se financira novcem iz razvoja mora imati stvarni učinak na živote ljudi. Nije nam dovoljno da imamo knjigu na polici, treba nam možda jedno istraživanje manje, ali to istraživanje mora ima učinak na, mora imati učinak na e, milijune ljudi. Istraživanje će nas dovesti do toga ko je najbolje da ulaže u poljoprivredu. Inače smo se okretali vladama. Ali nažalost vlade brojnih e, zemalja mm, su u vrlo lošem stanju. Situacija je takva da novac koji je uložen ne donosi vrijednost. Stoga se moramo e, okrenuti drugim e, službama, na primjer privatnom sektoru, zajedničkim pothvatima između europskih poljoprivrednih tvrtki i drugih će stvoriti prijenos znanja koje je potrebno ako e, želimo ublažiti e, posljedice klimatskih promjena. Zatim udruge poljoprivrednika. Udruge poljoprivrednika koji e, služe svoje članove će definitivno proizvesti vrijednost za novoc, novac. I takve su nam e, aktivnosti potrebne ako želimo imati pametnu, klimatski pametnu poljoprivredu. No, novac. Pronalazimo e, inovativne pristupe za novac. Jedan se zove Agri 5, Agri 5, koji je e, predstavljen u Milanu prošle godine. Agri Fine je inicijativa za financiranje i tu se nudi novac malim i srednjim poljoprivrednicima, a oni taj novac očajnički trebaju za ulaganja koja će ih dovesti do e, klimatski pametne poljoprivrede. E, percepcija rizika je toliko e, visoka da novac kojega stvarno ima na kraju ne završava tamo gdje je potreban. I zato smo 14. rujna pokrenuli vanjski plan ulaganja. Predsjednik Juncker je to e, pokrenuo i to nakon programa iz Adisa Abebe kojima se potiču ulaganja koja će imati utjecaj na živote milijuna ljudi. I ja pozivam Europski parlament koji će vrlo skoro razgovarati o tom prijedlogu vanjskog plana ulaganja da se e, analiziraju e, politički aspekti i aspekti politika tog plana. I treće, što se tiče politika, već jako dugo surađujemo sa FAOM. Isto tako e, surađujemo sa FAOM i na području financiranja raznoraznih politika. Bio sam veleposlanik i e, znam kako je to kad raznoraznim razno ministrima poljoprivrede FAO kaže nešto što od, od mene ne bi željeli e, čuti, što ne bi poslušali. Vrlo često poljoprivreda i pametna poljoprivreda koja je otporna na klimatske promjene traže e, određene odluke. Neću vas zamarati e, sa oduzivanjem zemljišta zato što dobili smo jako puno pitanja upravo iz parlamenta o tome. No mi kao Europska unija djelujemo kao globalni e, akter i bavimo se razvojem. Zajedno sa FAO, koje je tehničko tijelo, Dakle, na taj, način imamo e, najbolje iz oba svijeta. Dakle, tu se razgovara o ulaganjima, o oduzimanju zemljišta, o korupciji i tako dalje. U Marakešu na konferenciji COP22 poljoprivreda neće biti na optuženičkoj klupi, već će e, biti već će imati ključnu ulogu u prilagodbi i o ublažavanju. Hvala vam gospodine Ridolfi. A sada počinjemo sa našim kolegama i prvi riječ ima Albert Des. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. I hvala e, izlagačima koji su nas izvestili o ovome. To je doista veliki problem da 800 milijuna ljudi na svijetu pate od gladi. Ja sam jednom u Njemačkom Bundestagu rekao da kada bi 50% e, svih sestava koristili tu svrhu koju koristimo za oružje, onda nitko na svijetu ne bi morao biti gladan. To nije samo problem poljoprivrede, problem e, klimatskih promjena, to je isto tako i veliki politički problem koje trenutno svjetska zajednica nije u stanju riješiti. Dakle, nije se u stanju pobrinuti da svi ljudi imaju dovoljno hrane. A politički odgovorne osobe su tamo, na terenu. Recimo Zimbabve, to je primjer koji iznova e, navodim. To je prije bila žitnica e, tog područja Afrike, a danas tamo ljudi gladuju. To je političko krivo postupanje na terenu za koje se određene ljude može smatrati odgovornima. Isto tako želim uputiti na to da kada se ovdje e, poljoprivreda optužuje u kontekstu klimatskih promjena. Onda ja uvijek iznova podsjećam na to da prije nego što su bijelci došli u Sjevernu Ameriku, da smo imali tamo 250 milijuna e, komada bivola. I mislim da mi tu kad kad postavljamo krive prioritete što se tiče klimatskih promjena. Sve u svemu trebamo izraditi programe za pomoć malim poljoprivrednicima. Meni e, se lomi srce kada pomislim na to da 800 milijuna ljudi koji danas nemaju dovoljno hrane i sutra neće imati dovoljno hrane, da je visoki postotak od njih mali, su mali poljoprivrednici. Tu bismo im sa skromnim sredstvima mogli pomoći u tome da mogu sebe i svoju obitelj prehraniti. Ja sam sam sudjela u jednom projektu u Brazilu gdje smo pomogli 500 e, obitelji i obskrbili ih hranom uz jako malo E, napora. Dakle, tu bi se trebali zapitati koje bi to mjere trebale biti potrebne kako bismo se borili protiv e, gladi u svijetu. Meni se ovdje naglasak previše stavlja na klimatske promjene i u prošlosti smo isto tako imali e, velike klimatske promjene da su emisije ugljičnog dioksida bile niže. Tu se dosta toga pretjeruje. Mi bismo se trebali pobinuti za ovaj problem gladi i da svih tih 800 milijuna ljudi ima dovoljno hrane i ne bismo za sve trebali okriviti klimatske promjene. Thank you very much. Hvala vam, a sada gospodin Agno. Hvala vam. Evo, dobro. Ušli smo u žižu događaja. Ovdje smo kako bismo obilježili svjetski e, dan hrane, a svi se slažemo da postoji ogroman broj ljudi koji nema dovoljno hrane. No isto tako, bit ćete iznenađeni kad čujete da je prošli četvrtak 450 zastupnika, nasuprot 150 e, zastupnika, glasalo protiv uh, e, GMO usjeva u, Europa, u Europi. A to je zapravo jedini način kojim se može pomoći e, da se riješi ovaj problem. Može se pomoći na tri načina, tako što će se povećati prinosi, što će se povećati kvaliteta hrane koju e, jedemo, na primjer zlatne riže iz jugoistočne Azije. I treće, može pomoći u zaštiti kvalitete tla moramo manje obrađivati e, tlo, smanjiti eroziju tla. To su ključne točke. Ako smatrate da se svijet, zemlja pregrijava zbog e, emisija CO2, dakle to bi, se, to bi smanjilo e, emisije. No ako kao ja smatrate da su naše klimatske promjene rezultat sunčevih promjena, onda imamo veliki problem, zato što za 20 godina će ovaj planet postati mnogo hladniji a mnogo je teže e, proizvoditi hranu u hladnom, u hladnim uvjetima nego na toplim, nego u toplim uvjetima. Tako da je očito da će nam trebati neke nove metode. I mogu li svima reći, nećete, ne možete riješiti probleme budućnosti e, rješenjima iz prošlosti. Hvala vam, sada riječ ima gospodin Bogović. Hvala vam. Hvala vam e, na prezentacijama koje smo čuli na početku sastanka. Slažem se da kad pokušavamo iskorijeniti e, siromaštvo, da je ključno da koristimo moderne tehnologije. Njima možemo prehraniti gladne. Da koristimo više sredstava za proizvodnju hrane, za moderne tehnologije, mogli bismo učiniti mnogo više nego što činimo danas. Mogli bismo koristiti više novca za prehranu, a manje za ratove. Na taj, bi na, taj bismo način imali manje izbjeglica. A što se e, tiče klimatskih promjena, ne želim špekulirati hoće li svijet biti u budućnosti topliji ili hladniji. No klimatske promjene jesu važne kad je riječ o transformaciji poljoprivrede i to se odnosi i e, na Europu. Možemo puno više e, učiniti tako što ćemo iskoristiti svu hranu koju proizvedemo, to znači da moramo smanjiti bacanje hrane. Isto tako moramo osmisliti dobre pokazatelje koji će nam pokazati u kakvom okolišu živimo. Naprimjer, pčele su odlični pokazatelji. A danas, budući da su s nama gosti iz eh, FAO-a, moram vam reći da naše slovenske ideje o međunarodnom eh, planu danu pčela će se napokon ostvariti i da ćemo i na taj način ćemo moći eh, napraviti, zapravo pokazati jedan dobar primjer. Hvala, a sada gospođa Pjeri. Hvala vam. Drago mi je da danas govorimo o ovoj temi, ali moramo malo se suočiti sa stvarnošću. U Europi vrlo često govorimo o politikama koje su usmjerene na zaštitu prirode. No nikada ne govorimo o tome što, bi, što smo spremni učiniti. Na primjer, poljoprivredna politika u teritorijima gdje ima minimalne političke učinke je upravo u Europi. To ne znači e, da trebamo premještati radna mjesta izvan Europe. Napuštanje poljoprivrednog zemljišta i pašnjaka nije pozitivno niti za e, klimatske promjene, zato što se na taj način stvara više močvarnih područja i više emisija. A što možemo učiniti van Europe? E, pa možemo izvoziti naše znanje. A poljoprivredne organizacije mogu pomoći. Iskustvo mi govori da neprestano govorimo o malim poljoprivrednicima. No koliko dugo oni doista ostaju mali poljoprivrednici? Zar ne bismo e, ih trebali nekako uključiti u jedan lanac, na primjer u Africi. Kina je već počela to raditi, a zar mi ne kasnimo? Imamo li vremena da se još uvijek uključimo u tu igru? Hvala vam sada riječ ima gospođa Senra Rodriguez. Hvala vam. Na obilježavanju ovog svjetskog dana hrane ja bih iznijela nekoliko svojih misli. Kao prvo kad govorimo o hrani, Mislim da moramo na umu imati pravo ljudi da proizvode vlastitu osnovnu hranu. U tom kontekstu ja bih htjela istaknuti e, te neke velike ideje koje ponekad čujemo od predstavnika europskih institucija, o tome kako Europa mora proizvoditi za cijeli svijet. Ja smatram da Europa mora smanjiti svoju globalnu proizvodnju i mora omogućiti ostalim ljudima u svijetu da proizvode vlastitu hranu. U kontekstu o kojem razgovaramo, mm, o proizvodnje hrane, iskorjenjivanja siromaštva, e, borbe protiv klimatskih promjena, Dakle, u tom cijelom aspektu postoje određeni aspekti koji su itekako važni, o kojima treba voditi računa. Agroekologija, pristup zemljišta, zemljištu, pristup e, sjemenu i pristup vodi su ključni aspekti, baš kao i e, kraći lanci opskrbe. No kad govorimo o broju gladnih i kada svake godine vidimo da ne uspijevamo ostvariti naše ciljeve, očito je da moramo analizirati što to mi činimo i što ne funkcionira. A pogotovo budući da i u Europskoj uniji imamo sve više gladnih ljudi, sve više ljudi koji teško dolaze do hrane. I na kraju još nekoliko podataka. U Španjolskoj 39% djece e, je gladno i svako četvrto dijete e, živi u siromaštvu. Mislim da smo stvarno na lošem putu kada umjesto da iskorijenimo glad u svijetu, ono što nam se događa, da sa ovim neoliberalnim, e, politikama samo povećavamo glad u Europi. Hvala vam. Hvala sada gospođa. hvala vam. Ja bih se priklonila onome što upravo rekla gost kolegica, a isto tako je i gospodin Da Silva to rekao u svojem videoporeci. Potrebe su nam promjene. Dalje nastaviti kao dosad nije opcija. Dosta smo toga čuli danas o e, klimatski pametnoj poljoprivredi i iza toga se krije doista dobra ideja. Ali vidi se da se razvija zapravo nešto drugo. Jer imamo izazove, imamo bolesti, imamo štetnike. Kada bismo ovdje preciznije kemijski djelovali, ali ako ćemo opet djelovati pomoću kemije, onda ćemo e, isključiti male, male poljoprivrede iz svega toga o kojima je upravo sada Lilija govorila, a e, isto tako to nije e, rješenje za budućnost. Nama treba više zaštite tla, e, bolja kakvoća humusa. To je nešto što nije u skladu sa većom upotrebom kemijskih sredstava. Postoje neka ekološka rješenja i tu je važna i suradnja između modernih znanstvenih istraživanja o tim agroekološkim metodama i o e, onome što mali poljoprivrednici, male poljoprivrednice koriste i znaju. Tu trebamo staviti naglasak, a svi mi koji smo imali tu priliku, koju ćemo imati možda priliku putovati kroz Afriku, tamo se kretati kroz ruralno područje i moći imate prilike vidjeti da su mali poljoprivrednici oni s kojima se trebamo baviti. Tamo se 60% svih prehrambenih proizvoda globalno proizvodi. Dakle, to proizvode poljoprivrednice i poljoprivrednice koji imaju manje od 2 hektara za poljoprivrednu proizvodnju. Tu moramo staviti naglasak, njih moramo uključiti i onda moramo tražiti metode koje su za njih financijski gledano eh, održive. Hvala. Thank you very much. Eh, Hvala, gospođa McGuinness. Hvala, predsjedniče. Ako kolege nisu bili ovdje jučer, ja sam bila uključena u e, pokretanje indeksa za glad u svijetu 2016. godine. Mislim da smo mi ostvarili značajan napredak u rješavanju pitanja gladi. Nismo učinili dovoljno, postoji problem kada je riječ o neuhranjenosti i o djeci dakle, koja e, zaostaju rastom. Međutim, htjela bih reći da mi je bio iznimno zanimljiv ovaj ekspoze komisije. Kao prvo to je prikupljanje, ono što mi se čini važnim je prikupljanje dokaza. Mislim da su se države članice ogradile od savjetodavnih službi. Mislim da nam trebaju savjetnici na terenu kako bi mogli prenijeti znanje poljoprivrednicima. Drago mi je da je komisija prepoznala činjenicu da je to pitanje koje se mora riješiti. Postoji sukob između povećanja proizvodnje hrane i smanjenje emisija, budući da se proizvodnjom hrane povećavaju emisije. Zato je važan ovaj koncept klimatski pametnog poljoprivrednog uzgoja, budući da se na taj način može proizvoditi hrana, ali isto tako je važno da se riješi pitanje bacanja hrane. Kako danas obilježavamo ovaj dan, važno je spomenuti da se postižu određeni rezultati zahvaljujući politikama na svjetskoj i na europskoj razini. Mi zajedničkim snagama možemo poboljšati situaciju, mislim da možemo poboljšati e, pristup hrani. Isto tako, što se tiče pitanja neuhranjenosti, e, možemo dakle, se pozabaviti pitanjem neuhranjenosti i zaostajanja e, u rastu kod djece. Gospodin Osting, hvala. Mislim da u raspravi moramo e, sagledati mnoštvo aspekata i malo me čudi to što neki kažu da ne postoje klimatske promjene. Ako želimo imati brojke koje će u budućnosti biti održive, onda to znači naravno da se moramo pozabaviti s razvojnom politikom. A kada vidim što mi um, od strane poljoprivrede smatramo razvojnom politikom Europske unije, onda je to zapravo više korištene tehnologije, više korištene kemijskih tvari, a manje onoga što je malo prije bilo rečeno, da su nam potrebni prilagođeni sustavi. Ne možemo naše modele, način na koji mi e, radimo poljoprivredu u Europi, prenijeti na druge na druge dijelove svijeta i ne možemo reći da je industrijska poljoprivreda svima prilagođena, potrebni su nam prilagođeni modeli za te države. Naravno, kada govorimo o prehranjivanju svjetskog stanovništva i ako prenosimo moj model na druge, onda možemo vidjeti da zapravo 70% našeg žitarica e, odlazi na prehranu životinja a da onda još netko e, daje reklamu i plati za to 50 milijuna eura zato da ljudi jedu još više mesa, mislim to je nešto što nas stvarno čudi. Isto tako moramo katkada raspraviti i o e, utjecaju poljoprivrede na klimatske promjene. Katkad imamo osjećaj da se smatra da će se sa glifosatom moći e, ostvariti klimatski pametna poljoprivreda. To uopće nije e, istina. Mi se moramo od takve ideologije distancirati, dakle da ćemo samo sa kemijskim tvarima obrađivati tlo, to je, će dovesti do učinaka. A i u toj raspravi u ovom odboru smo više puta već rekli E, da kada se radi o obnovljivim izvorima energije i o prehrambenim proizvodima, da se još uvijek nalazimo u ovoj fazi gdje razvijamo obnovljive izvoje energije, gdje sa globalnog juga uvodimo energiju i s time e, uljepšavamo našu e, energetsku bilancu, a mi znamo da je uzgoj šećene trske e, i uljene repice e, nešto što nije nimalo ekološki, da to ne može biti rješenje za budućnost i tu moramo zapravo promijeniti naš način razmišljanja. Ono što je malo prije rečeno, dakle da, bez, da moramo razvijeti te prilagođene tehnologije, to je važno u suradnji sa mnogim drugima, za globalne zemlje da ne možemo penjeti naš model na drugi i reći da je to model budućnosti. Flanagan. Gospodin Flanagan. Hvala vam. Ovo je vrlo zanimljiva problematika. Mislim da kada čovjek nešto proizvodi, mora biti siguran da neće baciti 30% toga što je proizvedeno. A umjesto da počnemo proizvoditi više, možda bismo se trebali zapitati kako rasipati manje. Drugi problem sastoji se u tome da neki ljudi imaju hranu, ali se na njih puca iz oružja koje se proizvodi u Europskoj uniji i ne mogu saditi usjeve zato što ih se bombardira. A mi imamo važnu ulogu u tome, mislim da je to još jedan dio problema. Zatim mi nismo zatvorili krug, mi ne ne omogućujemo anerobno raspadanje otpada I isto tako se ne smanjuje udio koji se dobiva od nafte za gnojiva. Ono što Europska unija treba postići jest da ljeva ruka radi isto što i desna. Ovdje se e, sada vodi rasprava, a istovremeno u pozadini imamo CETU, TTIP i Mercosur. Kako postići da budemo učinkoviti? Zanima me što će se učiniti ako se ovo uistinu usvoji i onda će brodovi prevoziti istu robu, jedni će ići jednim, drugi obrnutim smjerom. Je li uistinu potrebno biti genije da bi se shvatilo da to neće biti ekološki održivo? Čak i zemlje koje smatraju da bi od toga mogli imati koristi poput Irske. Na kraju krajeva, u konačnici, moramo priznati da ni, nemamo suverenitet niti u proizvodnji vlastite hrane. No, ono što je ovdje najvidljivije su CETA, TTIP i Mercosur. Zašto uopće pregovaramo o tim sporazumima ako ozbiljno želimo nešto promijeniti u ovome o čemu danas raspravljamo? Hvala. Gospođa Hvala predsjedniče. Ovo je uistinu tema koja je iznimno koja nas uistinu pasionira. E, htjela bih samo reći kolegama da neuhranjenost i glad ne postoje samo izvan granica Europske unije. To je nešto što postoji i na unutarnjem tržištu Europske unije. Gospodin Flanagan je upravo rekao da Postoji problem bacanja hrane, međutim to se ne događa u fazi proizvodnje, nego isto tako e, i kada hrana dođe u hladnjake naših sugrađana i naše potrošačko društvo navodi nas na to da stalno kupujemo više nego što nam je potrebno, što dovodi do toga da se hrana na kraju često baca. Mi imamo sreću što ćemo ovdje za nekoliko tjedana razgovarati o, paketu mjera za e, cirkularnu ekonomiju i za ublažavanje rasipanja hrane. I s obzirom na ovo što smo sada čuli, nadam se da, ćemo, da nećemo zaboraviti činjenicu da je pred nama jedan ogromni izazov, a to je prehraniti planetu e, i stanovništvo na koje će i dalje nastaviti rasti. Gospodin Ek. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Svjetski dan hrane i naša rasprava odvija se pod naslovom e, Klima se mijenja, pa poljoprivreda e, i hrana to moraju učiniti također. To je vrlo dobro, ali i danas e, ne čujem da baš dovoljno govorimo o onom, onom glavnom problemu. Možda se sjećate kada sam eh, održao se prvi govor ovdje u domu da sam rekao da ćemo morati nešto promijeniti u poljoprivredi jer će se klima testi kontroli, da trebamo smanjiti eh, veliku količinu stoke. Onda su me ismijavali, optuživali su, to jest smijeli su mi se, rekli su eh, da sam vegetarijan, sam čak i vegan. E, bilo mi je drago što danas konačno o tome razgovaramo, ali to ne činimo dovoljno i tu se pridružujemo onome što je rekao kolega Martin Hoisling, on ima pravo. Kako je moguće da jedan europski povjerenik, a znamo da postoje znanstveni dokazi, znamo da postoji tend trend u društvu, e, želi potrošiti 50 milijuna eura za e, reklamne kampanje kako bi se potaknula konzumacija mesa, posebice konzumacija govedine, a goveda su one životinje koje proizvode veliku količinu metana. Morate se predstaviti predstaviti koliko se nogometana svaki dan oslobodi u atmosferu. A prognoza da danas proizvodimo 320 milijuna tona mesa, da će se 2050. godine proizvesti preko 600 milijuna tona mesa godišnje i uzevši u obzir da preko 50% svjetske proizvodnje žitarice se koristi za prehranu stoke, da preko 90% proizvodnje soje se koristi u svrhu e, prehrane životinja, da se sada pokrene reklamna kampanja kako bi se povećala konzumacija govedine. Mislim, to je jednostavno zastrašujuće i ja tu vam mogu samo dati jedan savjet. Mislim da bi bilo najbolje. Samo još trenutak, gospodine Lavija, vas molim. Najbolje što bismo mogli učiniti u tom smislu bilo bi da djelujemo na Europsku komisiju, da suspendiramo gospodina Hogena i da potražimo e, ambicioznijeg povjerenika za poljoprivredu. S time bismo najviše pomogli e, klimi, ali isto tako i e, problemu gladi na svijetu. Hvala. Hvala gospođa Tovis Martinez. Drago mi je da smo u ovom parlamentu napokon e, odlučili govoriti u ovim tako važnim promjenama u prehrambenom svjetskom sektoru. I ja se nadam da će ova rasprava na neki način utjecati i na sljedeći summit koji će se održiti u Marakešu i da ćemo iz, mi iz Europe inzistirati na potrebi e, kraćih opskrbih e, lanaca i agropoljoprivredi, ekološkoj poljoprivredi. Jer jedino na taj način možemo ublažiti klimatske promjene. Samo jedan mali dio e, javnih sredstava moramo posvetiti tome. I ko što su recimo, e, to ne govorim samo ja, to kaže i FAO. No, ne možemo braniti promjene u poljoprivredi i ne možemo očekivati promjene u prehrani ako pokušavamo sklopiti sporazume o slobodnoj trgovini poput TTIP-a ili CETE koji idu u potpuno suprotnom smjeru. Moramo biti iskreni i ne zaustaviti se na raspravi. A najviše od svega moramo ispuniti obećanja e, ljudima koje su nas i doveli ovdje. Hvala, ovime smo zaključili krug e, pitanja i komentara od strane zastupnika Europskog parlamenta. Sada ću dati riječ ponovno organizaciji za hranu i poljoprivredu. E, molim vas da budete kratki. Hvala vam. Zahvaljujem trima predsjednicima odbora kao i uvaženim zastupnicima što ste mi dali priliku da razgovaramo o ovoj važnoj temi a doprinos uvaženih zastupnika naglašava koliko je hitno djelovati, ali isto tako da imamo priliku djelovati. Također su ukazali na to da je ostvaren napredak i da bi nam to trebalo poslužiti dati nam daljnju energiju i te da uistinu zajedničko djelovanje i potpora e, zemljama na terenu može dovesti do rezultata. Htjela bih reći da ću ja svakako zabilježiti sve što sam ovdje čula i da ćemo to pokušati ugraditi u strategiju na kojoj još uvijek radimo. Mi ćemo se koncentrirati na to da damo potporu državama u provedbi vlastitih prioriteta i strategija. Mislim da su ovi današnji komentari pokazali da je izuzetno važno da imamo čvrste dokaze e, za donošenje odluka te da imamo dobro razumijevanje o tome kakav utjecaj imaju različiti pristupi i što može biti adekvatno za određeni kontekst u kojem djelujemo. I u tom smislu nadam se da možemo nastaviti snažnu suradnju sa Europskom unijom, posebno sa glavnom upravom DEVKO, kako bismo e, se zajedno nosili s tim izazovima u budućnosti. Hvala i sada možemo zaključiti sastanak, ali najprije ćemo dati riječ gospodinu Sikirijskom predsjedniku odbora za poljoprivredu. Hvala. Mislim da je vrlo važno bilo da smo mogli prozgledati ovoj temi zajedno sa FAO-om. raspravljamo o ovoj vrlo važnoj temi ovdje u parlamentu gdje imamo tu članove i tri odbora, dakle odbora DEV, odbora AGRI, odbora ENVI prisutne. Mislim da mm, ova rasprava o hrani i o prehranjivanju svjetskog stanovništva se treba održavati ne samo kada slavimo e, svjetskog dana hrane, već da bi to trebao biti sasvim dio dugoročnih rasprava i analiza je sve ovo što ste rekli, 800 milijuna ljudi koji pate od gladi, govorili ste o bacanju hrane, svi znamo da je hrana vrlo važna i ova tema je isto tako vrlo važna. A što je hrana? Mislim da bi vam to mogli reći oni koji su patili od gladi, što je to hrana i koliko je važna hrana. Europa je bila gladna tijekom rata i u razdoblju nakon rata i Europa je i sada gladna zato što 40 milijuna ljudi gladuju. Postoji velik broj milijuna ljudi kojima prijeti e, deficit hrane a u bogatoj, takozvano bogatoj Europi sve u svemu 80 milijuna ljudi e, pati zbog toga što nema dovoljnu opskrbu hranom e, ili što jednostavno gladuje. Poljoprivredna politika je bila prva europska politika. To je politika koja se mijenja, koja se razvija i približava se politici koja će više biti povezana sa našim prirodnim okruženjem. Ja mislim da bi poljoprivreda trebala biti pogodnija za okoliš, pogodnija za klimu i zbog toga govorimo i o tome danas. Govorimo o klimatskim promjenama što je vrlo važno i iz kuta gledišta poljoprivrede. Da, e, poljoprivreda je grana koja izlučuje emisije ugljičnog dioksida, ali to je isto tako grana koja hvata ugljični dioksid. Imamo i proces fotosinteze, ne možemo na to zaboraviti. Isto tako, poljoprivreda istodobno i pruža mnogo e, usluga društvima pa i okolišnih e, roba i usluga. U protokom sazivu bavili smo se pitanjem e, ozelenjavanja poljoprivrede i drugim riječima tu se radi upravo o tome kakav je učinak poljoprivrede na prirodu. Šumarstvo i poljoprivreda imaju važnu ulogu kada se radi o oblažavanju klimatskih promjena. Govorili smo o zadržavanju eh, ugljika, o podzemnim vodama, jer su podzemne vode vrlo važne i odredit će danji razvoj civilizacije, te ćemo u budućnosti moći voditi iskoristiti izrašavanje energetskih eh, nedostataka. Zatim imamo i cijelo to područje novih izvora energije koje je vrlo važno. Transport se također razvija. Mi procesuiramo hranu na temelju prehrambenih sirovina. To je činjenica i imamo zbog toga i globalno tržište prehrambenih proizvoda i hrane i zbog toga toliko jako ovisimo u ovom kontekstu i o vanjskim čimbenicama, jako ovisimo i o bilateralnim sporazima. Evo, evo, sad ću e, završiti, gospodin Pesavići, nemojte zaboraviti da e, je trgovina ne samo e, izmjena dobara, već se tu radi i o kompromisima. Trgovina je jedna vrsta razmjene, to ne bismo smjeli zaboraviti. Mislim da bismo trebali doista detaljnije analizirati ova pitanja. Ne želimo mi pobjediti, ne želimo mi imati prednosti i lišiti druge tih istih prednosti. Mi želimo raditi e, prema načelu partnerstva i od toga moraju imati koristi na posljedku svi. Također, mislim da trebamo tako razmišljati i kada se radi o poljoprivredi i o proizvodnji hrani. Mislim da će proizvodnja hrane u budućnosti biti povoljnija za okoliš. A unatoč svim tim problemima, unatoč svim tim izazovima koje ste nam spomenuli, ja smatram da imamo e, dosta postignuća za nama, da imamo dosta razloga da budemo ponosni, da su ta postignuća značajna i da ne smijemo ni na njih zaboraviti i mislim da je doprinos Europske unije i doprinos zajedničke poljoprivrede politike od ključne važnosti. Ali tu važnost možemo još više i povećati i to će biti naš izazov za budućnost. Hvala lijepa gospodine Sikirski, zahvaljujem svima na ovom zajedničkom sastanku odbora Agri i Envi e, i razmjeni gledišta sa FAOM. Ovdje ćemo prekinuti sastanak kako bi oni koji žele napustiti dvoranu to učinili i započet ćemo dalje sa sastankom za dvije minute, sa sastankom sa povednicom Bulls za drugi dio našeg današnjeg sastanka. Hvala lijepa.